Cari Poštovani kolege i kolegice. S velikim zadovoljstvom pozdravljam na plenarnoj sjednici današnjega dana predsjednika Savezne republike Njemačke. Poštovani predsjedniče, želim vam zahvaliti na ovom posjetu. Čast nam je što ste odabrali Europski parlament za vaš drugi posjet izvan Njemačke nakon posjeta u Parizu prošloga tjedna. Nakon gotovo tri tjedna od 19. ožujka kada ste izabrani i kada ste stupili na dužnost. Danas vaša prisutnost ovdje pokazuje veliko zalaganje za Europu, vi ste tražili da budemo snažniji i da imamo Europu gdje će biti zajamčena sloboda, gdje ćemo svi raditi za budućnost eh, mira, prosperiteta i pravde. Siguran sam da ćemo biti jaki i to što vi tražite pronaći ćete među zastupnicima ovoga doma. S vašom prisutnošću Poštovani predsjedniče, vi nas podsjećate na zalaganje vaše države za Europu. Ovo zalaganje je danas još važnije zbog odluke važne države članice da istupi iz Europske unije. Ovo je težak trenutak već smo doživjeli u prošlosti ovako teške trenutke, a naša Unija uvijek bila sposobna pronaći pravi put i dati prikladne odgovore. Poštovani predsjedniče, ne želim od vas danas tražiti prikladne odgovore, ali vas želim pozvati na zajednički rad s ovim parlamentom za zajedničku budućnost. Imate riječ, zahvaljujem još jednom što ste danas ovdje s nama u Strasburu. Gospodine predsjedniče, dragi Antonio, uvaženi zastupnici, gospodine predsjedniče Europske komisije, dragi Jean-Claude, poštovane dame i gospodo. Doista mi je veselje i čast biti ovdje danas s vama na ovom mjestu slobodnog govora i otvorenih rasprava. Ali, dragi prijatelji, e, moje veselje je zasjenjeno Gorko je govoriti prvi put pred ovim domom, kratko, netom nakon što je jedna država članica započela sa izlaskom iz Europske unije. I znam da ćete sutra ovdje u ovom parlamentu o tome zauzeti stajalište. Mislim da je to gorko, ne samo kao političar, već prije svega kao građanin Europe. Trebate znati da sam ja otprilike star kao i Europska unija. Kada sam se rodio, 1956. godine, su e, se u cijeloj Europi još mogle vidjeti rane u našim gradovima, do kojeg je doveo rat kojeg je pokrenula Hitlerova Njemačka. Još veće su bile rane u srcima naših susjeda. A ipak su oni, mojoj zemlji, baš u tom trenutku pružili ruku za mir i zajedno u Rimu prije 60 godina su postavili temelje za novu Europu. Kada sam bio u školi, već su mladi ljudi simbolički e, rušili e, brklje na europskim granicama kako bi pokazali da žele više Europe i da im nije dovoljno ono što je bilo do tada uh, ostvareno. 1968. su onda srušene granice unutar Europe i e, čekanje na granicama e, tijekom više sati je postalo nešto što je dio povijesti. Kada sam e, bio na sveučilištu, onda je centripetalna sila Europe bila toliko jaka da su ljudi na jugu Europe, u Grčkoj, Portugalu, Španjolskoj, ne samo uspjeli slušati diktature, već su svi probili put ka slobodi i demokraciji u zajedničkoj Europi. 1989. godine upravo sam dovršavao svoj doktorat je srušen Belenski zid. Srušili su ga hrabri ljudi na istoku Europe koji su se na miran način izborili za slobodu i demokraciju. Oni su bili ti koji nisu omogućili samo ujedinjenje moje zemlje, već isto tako i ponovno ujedinjenje Europe. Dame i gospodo, sve to, a i još i više od toga, podrazumijeva se kada se u izjavi zima kaže da smo ujedinjeni na našu sreću. Sve to je veliko nasljedstvo e, koje su nam povjerili majke i očevi Europe i e, na temelju kojeg grade svoju budućnost naša djeca. To je dragoceno nasljedstvo koje ne bismo trebali žrtvovati, ne bismo trebali prepustiti neprijateljima Europe. Moramo sačuvati to nasljedstvo, njegovati ga i poboljšati ga i to je naš, naša povijesna zadaća. Kada bacim pogled unatrag na šest godina svog života i na isto to razdoblje u Europskoj uniji, onda moguće sam bio svjedok eh, rasta i i e, stvaranja te nove Europe. Prešli smo taj put od toga da se snađemo u toj oskudici e, nakon Rusijskog rata, sve do toga da smo postali nositelj nade, e, zato da možemo postići pravedniji i mirni svijet. Nekima se činilo, a ja sam bio jedan od njih, kao da je ono što smo postiglo nešto što će trajati za vijeke vijekova. Ali u mojoj biografiji sam vidio dakle, u ovom životu i e, probleme u Europi, krize, opečnosti, nazadovanja. Morao sam naučiti da e, to vjerovanje u mojoj generaciji da je put e, ka europskom ujedinjenju nepovratan pogrešan. Ne, budućnost Europe nije nešto što je zajamčeno. To nikad nije bilo tako i to nije nešto što znamo tek sada od Brexita. Ja se isto tako sjećam 2005. godine. E, upravo sam postao ministar vanjskih poslova e, moje države i tada se upravo raspršio san e, vezano uz stvaranje Europskog ustava. Sjećam se još dobro kako su mnogi od nas sada bili razočarani, ali isto tako dobro znam kako smo mi, a mnogi od tih se nalaze i u ovoj dvorani, kako smo se uspjeli ponovno sabrati i kako smo uspjeli napraviti ono što Europa e, zna jako dobro napraviti, a to je ponovno ustati i nastaviti s radom. Uzeli smo telefone u ruke, saslušali smo jedni druge, preko noći smo sjedili na e, za pregovaračkim stolom i kovali smo komad po komad E, Lisabonski ugovor. Ono što želim, želim s time reći, dame i gospode, je da Europa nikad nije bio lagan projekt, neka vrsta ugodne šetnje. Europa je kompliciran i naporan projekt, ali taj napor se isplati. Onima koji ugovaraju Europsku uniju moramo kao argument iznijeti to da e, su suradnja, sve veće blagostanje, prije svega 70 godina mira u Europi, ono što čini obećanje Europe europskim građanima, ali nikad u svojoj povijesti se to obećanje nije ispunilo samo od sebe. Ispunilo se samo onda kada se nije djelovalo prema nacionalnoj sitničavosti, već prema e, europskom razumu. To je mjerilo koje bismo mi trebali ispuniti i baš sam zbog toga danas došao k vama. E, moj prvi govor e, kojeg držim ovdje kao predsjednik Savezne republike Njemačke izvan Njemačke, e, želim održati upravo ovdje, u ovom parlamentu i nigdje drugdje. Baš upravo sada kada se pojačavaju centri fugalne sile, kada postoje oni koji najavljuju propast, ja želim se zauzeti za Europu. Kao građanin, ja kažem, kao što to i svačaju i kažu mnogi građani ovih nekoliko tjedana, da želim Europu. I kao predsjednik mogu reći da velika većina Njemaca želi Europu. Ne želimo se vratiti u lošu prošlost, već želimo ići zajedno na tom zajedničkom putu ka boljoj europskoj budućnosti. i kada se opredijelimo za Europu, e, onda to ne znači da trebamo to prikazivati u boljem svjetlu. Ne smijemo se e, bojati e, protivljenju. Onaj ko se opredijeli za Europu, taj se opredjeljuje isto tako za sve ono što je komplicirano i naporno, sve što, za sve ono što je nedovršeno u Europi. Koliko su E, komplicirana ta politička rješenja, koliko je napravljen taj proces. Pa to najbolje vi znate ovdje u Europskom parlamentu. Tu se e, ne sukobljavaju samo oprečni interesi, već su tako i različite kulture, e, jezici, tradicije. One se tu nalaze. Raznolikost Europe je pustolovina, ali to je isto tako nešto što je naporno. I upravo sam čuo kako se požalio zbog toga predsjednik Europskog parlamenta, gospodin Antonio Tajani. Ali upravo nam je to potrebno danas u Europi, ne dakle da se ukopamo u naša različita mišljenja, već i ne samo da se žalimo e, na jazove koji su se pojavili u Europi, ne samo da se povučemo e, natrag u nacionalne okvire i da se ljutimo, već da pokušavamo izgraditi mostove i savladati te jazove. U to spada isto tako uvijek i pretpostavka da bi drugi mogli imati pravo. Europa se temelji na toj pretpostavci da bi drugi mogli biti u pravu. E, uspjeh Europe uvijek se temeljio na kompromisima i na tom e, teškom, e, ali mirnom pomirenju različitih interesa. To vi ovdje predstavljate kao parlament, to vi predstavljate u ime 28 nacija. Tko bi uopće postao parlamentarni zastupnik ako nema želju uvjeriti druge u svoje stavove i isto tako biti spreman dati se uvjeriti e, ako ne bi imao strast prema onome što je kompliciranome, prema onome što je naporno na demokraciji. Svi ovi koji sjede ovdje u ovoj dvorani imaju tu strast i zbog toga svi zaslužujete moje poštovanje i svakako moju podršku, dame i gospodo. podršku zbog toga što znam da postoji oni drugi. E, postoji dosta drugih sila koji uvijek imaju vrlo jednostavne odgovore. Odgovori koji se temeljaju na jakoj šaci, na jasnim e, neprijateljima. Javlja se jedna nova senacija sa autoritarnim e, strukturama, ne samo daleko na zapadu i na istoku europskih granica, već i ovdje među nama. Populisti prikazuju svijet e, u crnom i u bijelom i iskorištavaju strah u političke svrhe. Oni koji me znaju, znaju da ja nisam sklon takvom alarmizmu. Ovaj parlament dobro podnosi e, svađu, čak mu je to i potrebno. Ali onaj ko smatra da se troši vrijeme na rad parlamenta i na demokratske institucija, Uh, onaj ko smatra da je spremnost za kompromis uh, slabost, ko ne razlikuje činjenicu i laž, taj podriva same temelje demokracije i njemu se mi moramo odlučno uh, suprotstaviti i to zajedno kao demokrati. Svijet u kojem živimo je postao nesigurniji i nepregledniji. E, mnogi ljudi se brinu oko svoje budućnosti, boje se izgubiti kontrolu i stoga e, im postaju privlačni ti primamljivi zovovi onih koji kažu da se trebamo vratiti iza dobro poznatih zidova nacija, da trebamo podići granice, E, podići pregrade i da ćemo samo tako povratiti našu e, suverenost. Ali to nije samo naivno, to je neodgovorno e, zavaravati ljude i govoriti im da ćemo moći se boriti protiv opasnosti poput terorizma i klimatskih promjena, fenomena koje ne znaju za granice, da ćemo uspjeti se protiv toga boriti sa zidovima. Neodgovorno je imati takve, takve jednostavne rješenja na probleme u svijetu koji postoje sve složeniji. I neodgovorno je reći da bi neka europska zemlja mogla sama biti jača i da bi mogla bolje ostvariti svoje interese e, nego ovako u zajedništvu. Baš suprotno. Baš suprotno, dame i gospodo. Ako od Europe ne napravimo e, punopravnog igrača na svjetskoj sceni, onda ćemo svi pojedinačno postati pijuni velikih sila. I vjerojatno je upravo to i Michael Heseltine, koji je baš britanac, imao na umu kada je nedavno u jednom intervju rekao da je Brexit e, možda najveći e, oblik gubitka britanske suverenosti e, i on bi zapravo, da, moje dame i gospodo, mogao imati pravo kada to kaže. Take back control, to je nešto što posvuda čujemo, to je jak slogan, da, ali ja predviđam da se neće moći, ispuniti to obećanje. Ako to uopće možemo napraviti, onda samo zajedno. Ne smijemo pojednostavljati stvari, ne bismo smjeli prebacivati odgovornost na Brisel, već e, podijeliti odgovornost. Trebali bismo jačati jedinstveno tržište, a istodobno zaštititi i podržati one koji su u proteklih godina jako osjetili negativne posljedice globalizacije. Trebali, bismo jačati našu eh, inovaciju, našu kreativnost kako bi Europa sama predvodila te promjene i kada ne, ne bi samo morala pasivno pretrpjeti te promjene. Samo onda možemo isušiti to plodno tlo populista i reći da nećemo izgubiti suverenost zbog Europe, već baš nasuprot Naprotiv, da ćemo tek tako zajedno moći dobiti na snazi i na težini u svijetu. Kriza, dame i gospodo, kriza nam daje šansu da Europu sagledamo konačno onakvom kakva jest. Bez iluzija, bez lažnog optimizma. Sa svim njenim slabostima, ali i njenim jakim stranama. A ona kriza, ona nas upravo primorava da damo odgovor na pitanje koliko i kakve evropske ujedinjenosti želimo. Bijela knjiga komisije pokazala nam je različite opcije. To još uvijek nije rješenje, ali jedno, se čini, jedno je čini se jasno. Trajna samoizolacija i sama blokada u Europskoj uniji to je apsolutno najgora zamisliva opcija. Ako želimo zajedno napredovati, na kraju ne može svako zadržati pravo sa 100%. Zato su problemi previše složeni, a očekivanja pre različita. Da, mi želimo jaču Europu i više europskih rješenja, ali moramo ostaviti prostora i za one članice koje još uvijek nisu u stanju ili ne žele E, ići dalje u integraciji. Da, mi želimo biti solidarni sa državama koje pate zbog posljedica financijske i gospodarske krize, a moraju početi realizirati teške reforme. Međutim, europska solidarnost ne može samo podupirati nacionalne napore, ona ih mora i nadomjestiti. Da, mi želimo pomoći ljudima kojima bježe od ratova i progona, ali pritom moram shvatiti da su i naše zajedničke mogućnosti konačne i moramo odlučiti koliko i kakve odgovornosti svako od nas mora podnositi. Da, mi želimo Europsku uniju sačuvati u njenom njenom srcu, u njenoj unutrašnjosti, ali isto tako Europa je veća nego Europska unija i prema tome bez involviranja naših susjeda na istoku i na jugu nećemo uspjeti ostvariti trajno mirno rješenje na ovom kontinentu, našem kontinentu. Znam ja to, dame i gospodo, ali nijedan od tih problema nije jednostavan. A posebno ne smijemo ni u kom slučaju ignorirati brige ljudi u svemu tome. Međutim, oni koji su izgradili Europu, oni su sasvim sigurno imali posla i borili se protiv težih problema. Oni su ti koji su ratište zamijenili pregovaračkim stolom, koji su sukobe zamijenili mirnim rješenjem problema oni su se pokazali pametnim, oni su se pokazali racionalnim i razumnim. Ovaj svijet od danas koji je ispunjen nesigurnostima i neizvjesnostima jednostavno nam ne dozvoljava da budemo manje pametni od naših prethodnika. Nije problem u jasnoći pitanja koje su na stolu. Ono što nam nedostaje to je hrabrost, a katkad i već i spremnost rješavati te probleme na zajednički evropski način. za pomirbu interesa. Naravno, da bi se riješili sporovi kad kad je potrebna i svađa. A mi sporimo se u Europi, ali to nije ni u kom slučaju znak propadanja. I ja sam u proteklih 25 godina u Europi se svađao i u europskoj politici i pritom sam se čak i našao ponekom za pregovaračkim stolom na drugoj strani ponekog od vas. Međutim, ako mi u Europi vodimo sporove ili se svađamo, onda to činimo na vrlo čvrstim normativnim temeljima. Mnoga pitanja su komplicirana, međutim to ne smije ni u kom slučaju zamutiti naš pogled na ono što je elementarno, ono što je najvažnije. Sloboda i demokracija, pravna država i ljudska prava, to su vrijednosti kojima se ne diskutira. To je napokon tako i određeno u članku drugom ugovora o Uniji i na to su se sve zemlje članice obvezale. To je ona bitna srž same Europe i to je upravo ono što čini Europu očima svijeta i zbog čega nam toliki i zavide. Ako budemo ostali pri našim vrijednostima, borili se za njih. Ako budemo i dalje i želimo biti svjetionikom za pravnu državu i ljudska prava u čitavom svijetu, onda nam ne smije biti svejedno da li se naši temelji u samom unutrašnjosti Europe počinju ljuljati. I onda Europa ne smije šutiti kada civilno društvo, čak i znanosti kao trenutno centralno središnjem evropskom sveučilištu u Budimpešti ne daju da diše kada im oduzimaju zrak i oduzimaju mogućnost za život. Kontroverzno se raspravlja uvijek iznova i ulozi moje zemlje u svemu tome. Neki traže od Njemačke više vodstva u Europi, drugi upozoravaju na njemačku dominaciju. A upravo <laughs> nedavno izabrani predsjednik našeg najvažnijeg saveznika rekao je nedavno da Europska unija nije ništa doli sredstva za ostvarenje cilja Velike Njemačke. E, ali Mm, to je u svakom slučaju jedan zapravo krivo shvaćanje i nesporazum. Europska snaga ne može se temeljiti na vodstvu pojedinih nego na odgovornosti svih. Naravno da Njemačka kao najveća i najbrojnija država nosi posebnu odgovornost, ali mi znamo i za naše mogućnosti kao i za naše granice. I nećemo zaboraviti da bi i druge Europi mogli imati pravo kada se sporimo tražeći rješenje. Znamo što na čemu trebamo biti zahvalni Europi. Ujedinjena Europa je jedini uspjeli odgovor na našu povijest i na naš zemljopisni položaj. Kako za nas, tako i za naše susjede. I mi osjećamo i znamo da jaka Europa nije samo u našem vlastitom interesu, nego je to, i postalo dijelom našeg identiteta. Stoga trebate znati, mi Njemci želimo očuvati Europsku uniju mi želimo surađivati i graditi zajedničku budućnost u Europu zajedno s našim partnerima, velikim i malim i to sa jednakim pravima i jednakim obavezama, potpuno ravnopravno. Međutim, na kraju da vam još nešto kažem. Potpuno izvan svakog političkog razloga, državnog rezona. Postoji još nešto što je možda čak i najvažnije. Ne za sve, ali za uvjerljivu većinu ljudi u Njemačkoj je pitanje Europe pitanje srca i pitanje emocija. Zato sam vam i ispričao svoju vlastitu priču. I zato su mi proteklih tjedana mnogi ljudi, posebno mladi ljudi u Njemačkoj, ispričali svoju viziju, svoju priču o Europi. Mladi kojima je dosta da se o Europi govori samo ako se govori loše i da samo ti govore. Oni ne žele da im njihovu budućnost i njihovo nade populisti ukradu ili da jednostavno zbog letargije većina nestanu. Zbog toga sam treba otići na ulice i vidjeti da bilo Europe tuče i na cestama i ulicama Europe, na svim većim trgovima. Čak i ako mi u mojoj generaciji to tako još ne nazivamo, ali za mnogo od naše djece i unuka Europa je postala odavno već drugom domovinom. Ti mladi oni odavno znaju i svjesni su da to nije nimalo proturječno. S jedne strane voliti vlastitu zemlju, a s druge strane biti evropljaninom. I mislim da su ti mladi ljudi u pravu. Na kraju. Evo, prošle godine sam privatno sa svojom obitelji otputovao u Vroclav Želio sam upoznati i istražiti rodni grad moje majke. I grad koji sam, koji sam poznavao uglavnom iz njezinih mračnih i tužnih uspomena. Pričala je o ratu i o razaranju, o bijegu na zapad sa mamom, tetkom i sestrama, ukupno sedam njih, sedam žena je bježala sa djecom neobuzdani nacionalizam i njegove posljedice su zasjenili njezin mlad život i na taj način je obilježili moju sliku i moj dojam koji sam stekao o gradu Vroclavu. Međutim, prošle godine, 2016. sam došao i doputovao jedan sasvim drugi grad. Grad koji je blještao kao europska prijestolnica kulture, ispunjen živahnim, pametnim raspravama i glazbom na svim trgovima. Grad u kome su se mladi ljudi iz Vilniusa, Vupertala i Verone posvetili proslavi svoje zajedničke Europe. Dame i gospodo, tu nije bilo nimalo malo malodušnosti. Tamo je živio i dalje san o europskoj budućnosti. Štovani zastupnici, na nama je sad. Na nama je da osiguramo da se europski san i za sljedeću generaciju ne bi potrošio i ne bi bio gotov. Evo, to je poruka koju vam donosim iz svoje države. Da, mi želimo Europu, mi želimo izgraditi bolju Europu i želimo biti europskom Njemačkom. Hvala vam. Želim zahvaliti još jednom predsjedniku Savezne republike Njemačke zato što je prihvatio poziv parlamenta da se obrati nama danas. Njegov govor će svakako potaknuti raspravu unutar ovoga doma pa i u sljedećim tjednima. Ovakvu Europu trebamo promijeniti trebamo korigirati, ali mislim da je pozitivna poruka, puna povjerenja koju je danas izrazio gospodin Steinmeier, nešto što moramo uzeti u obzir. Zahvaljujemo još jednom što ste prihvatili naš poziv.